Uh, good afternoon, dear colleagues. We will start our uh, today's uh, meeting. Dobar dan. započinjemo sa današnjim sastankom odbora. Nastavit ću na litavskom. Kao prvo moramo potvrditi dnevni red. Ako nema prigovora, onda ćemo sada dnevni red u sadašnjem obliku odobriti. Zatim druga točka odobrenje zapisnika sa zasjedanja 25. siječnja. Mislim da tu isto neće biti nikakvih problema, a sada dana točka broj 3, priopćenja predsjednice. Da li čujete prijevod? Oprostite, radi se o dnevnom redu. Mislila sam da će prva točka biti prezentacija, ali izgleda da je nešto izmijenjeno. Došla sam u tri sati, tri sata posebno za, zbog ove točke. Je li nešto izmijenjeno? Sorry, but I don't know about Ne, oprostite, ništa ne znam o tome. Ne znam kada je onda usvojen ovaj dnevni red. Ovo pitanje e, koje ste spomenuli je sada točka broj 7. Pa ja sam mislila da će to biti prva točka na dnevnom redu. Ne, neće, bit će sedma. Taigi pirmininkės pranešimai. E, dakle, što se tiče priopćenja predsjednice? Kao prvo želim vam priopćiti što smo 6. veljače odlučili na sastanku koordinatora. Odlučili smo da ćemo podnijeti amandmane vezano uz gender mainstreaming što se tiče izvješća INTE o trgovinskoj politici i utjecaju na globalne lance Gospođa Malen Björk je izvjestiteljica i također autorica amandmana. Mi ćemo izraditi mišljenje na izvješće Libe o zatvorskim sustavima i uvjetima u zatvorima. Ovo izvješće je sada otišlo u EPP. Imat ćemo jedno putovanje u Maroko u rujnu tijekom Tirkiznog tjedna i Imamo već e, popis stručnjaka stručnjaka za ravnopravnost polova, zaštitu klime. Gospođa Kuneva je punopravni član, a gospođa Židanska je zamjenica unutar CPRD mreže i zajedno sa odborom EMPL ćemo se obratiti povjerenicima Juri Tajsen zbog usklađivanja privatnog i poslovnog života. Izvješće je već skoro gotovo. Zatim iduće priopćenje Gender Mainstreaming mreže, idući sastanak ove mreže održat će se 6. travnja 2017. u Strasburu, a a za sada smo dogovorili između 10 i 11 sati. Onda slijedi Eurofound. Dakle, ravnoteža između poslovnog i privatnog života u državama članicama u slučaju zaposlenih roditelja i njegovatelja. Dakle, to je e, točka dnevnog reda broj 4. Sada slijedi ta točka. E, tu su i e, kolege iz odbora za zapošljavanje. Ja sada bi dala gospođi Kristini Aumajer riječ kako bi predstavila rezultate. Thank Hvala predsjednice, poštovane članice odbora FAM. Zahvaljujem što ste me pozvale danas. Kako bih predstavila informaciju o tome kako će 2015. i 2016. godine e, politike utjecati na obitelji i što možemo uraditi u tom području. Na temelju Eurofounda i šest istraživanja kad smo intervjuirali 40 tisuća roditelja u radnom odnosu i e, roditelje koji su samci, došli smo do toga zaključa da su e, mnogi roditelji potplaćeni. E, roditelji djece ispod 7 godina rade 41 sat tjedno, 61 e, sat tjedno. Žene koje rade 2 sata rade čak i 71 sat tjedno. Žene rade 20 sati prekovremeno. Dakle, rad djeluje i na obitelj. Mnogi sati su plaćeni, neki nisu. Sve ovisi o tome koliko e, je staro dijete. Roditelji sa mlađom djecom kažu da bi htjeli raditi manje, a oni koji imaju stariju djecu otprilike imaju iste preferencije što se tiče radnog vremena kao i drugu, a roditelji samci kažu da bi htjeli raditi više plaćeni rad može biti izvor prihoda za obitelji. Otprilike pola zaposlenih roditelja kažu da im je bolje s djecom zato što imaju posao, ali također 29% kaže da nemaju ovako mišljenje. S druge strane, rad može također dovesti do konflikata unutar obitelji E, to su obiteljski konflikti. 21% radnika koje smo intervjuirali rekli su da su jako umorni nakon rada za e, rad u kući, a mnogi su rekli da posao ih sprečava u tome da provode slobodno vrijeme sa obitelji i za neke radnike konflikt unutar obitelji nije toliko važan. E, imamo jedno izuzeće roditelji samci kažu da im nije teško nakon rada se družiti s obitelji. Što se tiče e, naše mreže europskih korespondenata, mi smo tražili da odgovore na dva pitanja koje su mjere uvedene nedavno sa strane nacionalnih vlada ili socijalnih partnera koje bi mogle pomoći zaposlenim roditeljima i što e, e, kao ulogu odigravaju kolektivni ugovori. Mi smo se koncentrirali na fleksibilnosti fleksibilno radno vrijeme, na smanjenje radnog vremena i na skrb za djecu. E, vidimo da je mnogo toga još uvijek u tijeku, naše istraživanje u tijeku, ali do ljeta ćemo imati objavljivanje naše studije s podacima za 2016. godinu. E, glavni rezultat studije je to da u mnogim državama članicama, ali ne u svima, imamo neke dopuste za zbog obiteljskih razloga. Radi se o roditeljskom e, dopustu ili dopustu zbog njegovanja člana obitelji. Samo jedan manji broj e, država članica nije imala tu mogućnost, pogotovo što se tiče skrbi djece, a neke države članice su e, tijekom godine uvele tu mogućnost. Tu je uključena Irska koja ima 2016. godine e, mogućnost za roditelje da dobiju dva tjedna i druge države uzimaju u obzir tu mogućnost. Italija i Španjolska, na primjer, će produžiti rok za dopust. Potrebne su veće reforme, to uključuje Sloveniju 2014. Ujedino kraljevinu Njemačku 2015. a nedavno Luksemburg 2016. je imao reformu ovog sustava. Mnoge države su promijenile sustav roditeljskih dopusta. Oni su krenuli od različitih sustava, ali e, od glavne točke koje su primjećene su sljedeće. Sedam države su E, fleksibilizirale e, roditeljske dopuse i uskladili ih sa privatnim životom. U Nizozemskoj se e, može dopust spojiti sa part-time radom. U Njemačkoj također postoji mogućnost za roditelje koji žele raditi part-time i u drugim državama također mnoge države promoviraju e, podjednako dijeljenje e, radnog vremena između e, muškarca i žene. U Austriji smo vidjeli da je uključen, uvedena naknada od 700 eura mjesečno i u Švedskoj smo imali sličan, sličnu naknadu koja bi se mogla ukinuti zato što nije dovela do boljih rezultata, tako kaže zakonodavac, ali moguće je da će uvesti drugu mjeru. Što se tiče obiteljskog dopusta, u Ujedinoj kraljevini sada mogu roditelji podijeliti ponuđeno vrijeme ili uzeti e, u narednom razdoblju. U Grčkoj se e, i roditelj, i otac i žena mogu e, javiti za roditeljski dopust, ali tu su također i drugi slučajevi u drugim državama gdje je to slučaj. Tu uključen e, Luksemburg, Rumunjska i tako dalje. Također smo vidjeli da države članice su također proširile naknade i druge pogodnosti. Rumunjska je uključila takve mjere nedavno, nizozemska 2015. godine i neke mjere su pogotovo za roditelje čim uđu radni odnos i to se odnosi na mnoge slučajeve. 2015. godine došlo je do reforme kad je e, roditeljima omogućeno čak da uzmu dopust i za unuke. E, part-time rad u Nizozemskoj je također omogućen i e, roditelji mogu uzeti tako kratkoročno jedno razdoblje u kojem će se posvetiti obitelji. U Francuskoj se dopust može uzeti kako bi se pomoglo djeci u obitelji. 2014. godine Francuska je donijela zakon kojim je omogućila roditeljima teško boljeli djece da uzmu dopust, a u Belgiji trenutno se kritički raspravlja o ovakvom nacrtu zakona, ali danas e, nećemo o tome govoriti detaljno. Što se tiče obiteljskih dopusta, Znamo da je to jako važno za ravnotežu privatnog i poslovnog života. To postaje jako važno kad se roditelj vrati e, na radno mjesto. Radi se o e, balansiranju privatnog i poslovnog života i sve to ovisi o tome gdje osoba radi i živi. Na primjer u Češkoj, Slovačkoj i Grčkoj 42 do 50% osoba smatra da je jednostavno e, spojiti privatni i poslovni život. U drugim državama je taj postotak manji. Što su države članice učinile u tom pogledu? Neke države su pokušale predvidjeti mogućnost fleksibiliziranja radnog vremena. Na primjer, Portugal je uveo odsutnost e, sa radnog mjesta uz opravdanje. I druge države su također omogućile klizno radno vrijeme kako bi roditelju jutro mogao doći e, na posao u vrijeme prilagođeno djetetu e, Također je tu obuhvaćen noćni rad i rad za vrijeme školskih praznika. To može biti problem za e, roditelje koji su u radnom odnosu. Nedavno je u Francuskoj uveden novi zakon 2016. godine koji kaže da kolektivni ugovori trebaju uzeti u obzir e, pitanje noćnog rada za roditelje i da je potrebno snositi trošak za skrb za dijete. U drugim državama e, se traži da roditelj dobije dopust za vrijeme školskih praznika, a na Cipru je to, na primjer, bio slučaj. Neke države su pokočale dati podršku roditeljima smanjenjem radnog vremena. Mađarska, na primjer, je uvela 2015. godine takvu olakšicu za roditelje s troje ili više djece a druge države su omogućile dodatne slobodne dane za osobe sa djecom. E, u Njemačkoj je uvedena slična mjera, u Španjolskoj roditelji koji mogu e, dobiti dopust su obično roditelji sa manjom djecom, mlađom djecom ili sa članovima obitelji koje trebaju skrb. Što se tiče skrbi za djecu i čuvanja djece, to je bitno za roditelje koji se žele vratiti na tržište rada. Mnoge vlade su pokušale omogućiti e, pristupačnije cijene za skrb o djeci. 2016. godine e, su uvedene i naknade od 1000 eura za skrb djeci. U Estoniji e, su se otvorili novi vrtići, uključujući vrtići koji rade vikendom i navečer kasno i tvrtke mogu amortizirati taj trošak koji im poslodavac stavlja na teret. Što se tiče zakonodavstva, mi znamo da u Europi e, kolektivni pregovori su jako važan instrument, ali u različitim stupnjevima u Austriji, Franskoj i Belgiji e, gotovo su svi ti aspekti uključeni u kolektivni ugovorima, a drugim državama e, je važnost uključivanja tih elemenata u kolektivne ugovore se smanjila. Mm, pitanje koje smo mi postavili bilo kako kolektivni ugovor utječe na ravnotežu između privatnog i poslovnog života. E, odgovor je bio da e, ne utječe mnogo, nego se sve ovisi, nego se sve temelji na e, osobnoj procjeni naših ispitanika. Kolektivni ugovori sve više uključuju te aspekte obitelji. U nekim državama u nekim kolektivnim ugovorima imamo eksplicitno spominjane obiteljskih prilika, a u drugima kao u Češkoj republici, Latviji, u Jednoj kraljevini nešto manje, ali na primjer u Luksemburgu, Portugalu i drugim državama se uopće ne spominju. E, što možemo zaključiti? Mi smo primijetili da e, negdje postoje obavezne mjere, a negdje i klauzule koje promoviraju uravnoteženost između privatnog i poslovnog života. E, također smo vidjeli jako mali broj slučajeva njegovatelja koji su spomenuti u kolektivnim ugovorima. Evo nekoliko konkretnih ugovora onoga što smo otkrili u skandinavskim državama gdje postoje regulirane naknade. U Sloveniji 80% kolektivnih ugovora predviđa tri dana slobodnih za roditelje. E, u vrlo malom broju sektora se takve odredbe eh, uključuju i također roditelje koji odlaze na dopust iz obiteljskih razloga. U Sloveniji 40% sektorskih ugovora regulira fleksibilne uvjete rada, a i također postoje pogodnosti za osobe koje imaju malu djecu. A ovo je sada posljednji slajd. Eh, teško je E, podizati djecu, e, to kaže i afrička poslovica, ali to vidimo i u našoj zajednici. E, roditelji koji rade, pogotovo roditelji samci i žene, su osobe koje jako teško spajaju poslovni i privatni život. Dobra vijest je to što sve postaje jednostavnije kad dijete odraste, ali kasnije dolaze i druge odgovornosti. Dakle, pitanje je e, kako ćemo podići djecu na kvalitetan način. E, treba skrb za djecu na ravnopravan način podijeliti. E, tu se radi i o pomoći koja stiže od baka i djedova i drugih članova šire zajednice. Ali treba svakako fleksibilizirati dopust e, iz obiteljskih razloga i učiniti tržište rada inkluzivnim kako bi došlo i do bolje raspodjele obveze između muškaraca i žena. Kolektivni ugovori mogu biti svakako komplementarni instrument. Oni mogu uključiti i neke odredbe koje onda firme moraju provoditi i mogu biti model na kojem ćemo testirati buduće odredbe koje će postati obvezujuće u zakonima. Ehm, jako je bitno postići e, komplementarne instrumente u odnosu na zakonodavstvo, ali potencijal kondektivnih ugovora je limitiran. Četiri od deset radnika u Ruskoj uniji nemaju nikakav kolektivni ugovor koji ih pokriva. Dakle, sve je u rukama nacionalnih vlada koje donose zakone i mogu promovirati politike u korist e, roditelja i mogu promovirati socijalni dijalog na nacionalnoj razini. E, a što se tiče poslodavaca, oni bi trebali dati veću podršku e, svim roditeljima koji su zaposleni, nudeći fleksibilnost, ali mogućnost planiranja, sigurnosti svakodnevno i trebalo bi osigurati da ni jedna žena i nijedan muškarac ne mora se bojati za radno mjesto ako uzme dopust. E, mi smo također proveli e, drugo istraživanje 2016. godine preko Eurofanda i otkrili smo da e, neke države e, imaju jako dobre mjere, ali kako bi došlo do promjena treba jako puno vremena i napora. Vidimo sada da žene još uvijek uzimaju veći dio roditeljskog dopusta pojedine mjere kao što je veća skrb za djecu i fleksibilni roditeljski dopust. To su mjere koje imaju učinak i vidimo da je on mjerljiv, ali s druge strane kombinacija svih mjera cijeli paket može izvesti promjenu. Dakle, pitanja je kakva bi uloga trebala biti Europskog parlamenta i Europske unije općenito u svemu tome, kako bismo na bolji način odgajali djecu sutrašnjice. Hvala. Hvala, gospođo Aumajer. Hvala na vašem izlaganju. A sada zastupnici imaju riječ. Tko se želi prvi javiti na ovu temu? Gospodin Gerike, izvolite. Puno hvala, gospođa Aumajer, na vašem izlaganju. Oduševljen sam zato što je to tema koja mi je vrlo bliska. To da ste ovdje kao zastupnica Eurofanda danas s nama na odboru FEM, to je odlično. Puno vam hvala na tome. Vi ste vrlo često spominjali jedan pojam live na engleskom, a u, u, Mađars, u njemačkom to znači godišnji. Mi imamo sedmero djece, moja žena i ja, i mi bismo znači trebali naći nekoga ko će čuvati našu djecu kako bi otišli na godišnji. Znači ovdje se prema mojim saznanjima ova riječ liv ne koristi na pravilan način, zato što postoje i neka druga područja u kojima roditelji taj posao obavljaju za plaću, odnosno druge osobe obavljaju to za plaću u jaslicama i tako dalje. U Njemačkoj trošimo jako puno novaca za plaće odgajatelja. Tako da smatram da je ovo vrlo dobra tema, ali Mislim da što se tiče usporedivosti, tu ima nekih razlika. Jel? Ako pogledate koliko zarađuje odgajatelj u Rumunjskoj, a koliko u Estoniji ili nekim drugim zemljama, to bi bilo usporedivo s onim što roditelji čine kod kuće. Dakle, mi tu uvijek uspoređujemo nešto, ali pitanje je što, koliko vrijedi u stvari rad roditelja. Mislim da to ne kompenziramo dovoljno to se već više puta pokazalo i trebalo bi zato analizirati da li se mogu mirovine usporediti, mirovine koje dobivaju ljudi bez djece i mirovine koje dobivaju majke petero petera osmero djece. I ako to usporedite, onda ćete vidjeti da majke još uvijek 20 do 40% manje plaće dobivaju. Dakle, majke bi trebale imati mogućnost da idu na sličan način u mirovinu, a ne da na kraju moraju živjeti od minimalne mirovine. Toliko o tome. Ja sam iz jedne obiteljske stranke i mi favoriziramo plaću za odgoj djece, pa me zanima Postoji li država u Europi koja isplaćuje tako nešto, dakle da onda otac ili majka imaju slobodu odlučiti žele li ostati kod kuće i zato primati plaću i brinuti se o djeci? Ili će uzeti taj novac koji bi onako dobili i dati ga jaslicama koje će se potom brinuti za dijete jer postoje ljudi koji ne mogu raditi pola radnog vremena i na ovaj način bi ljudi imali mogućnost slobode izbora. Još jedan puta puno hvala što ste nam ovdje prezentirali Eurofound. No čini mi se da što se tiče ovog zadnjeg zaključka da tu još nismo postigli pravu ravnopravnost. Puno hvala. Gospođa Garcia Perez. Hvala vam lijepo predsjedateljice i zahvaljujem eh, i gospođi Almari iz Eurofanda koja je eh, prezentirala ovo pitanje koje je iznimno važno i koje zapravo nas upućuje na to da eh, Europska komisija želi e, se pripremiti e, za e, jedan dobar prijedlog. Čekali smo već prilično dugo i komisiju tražimo već dulje za inicijativu, da pokrene inicijativu kad se jednom odbacila ta zloglasna uredba o zdravlju majke. No, iz smotrišta socijalista i demokrata smatramo da bi ovaj paket mjera trebao sadržavati propisane zakonske mjere za koje vjerujemo da će pomoći i e, tek tim putem možemo dovesti do nekog napretka i e, postići bolju ravnotežu E, i uskladiti e, privatni i poslovni život. E, mislimo da je pone prije važno da surađuju i muškarci i na muškarce treba staviti veće težište jer žene cijeli svoj život uravnotežuju poslovno i privatno, čuvajući djecu, brinući o djeci, brinući o domu i smatram da je E, sasvim e, očigledno da se moraju pronaći i takvi zakonski instrumenti koji će omogućiti da muškarci preuzmu odgovornost ili suodgovornost e, dakle u brizi o djeci ili o starima. I također što se tiče država koje imaju već Neke države imaju već mogućnost za e, rodilni dopust za očeve e, i smatram da bismo mogli učiniti iskorak prema pravednijem sustavu u kojem bi muškarci i žene imali slična prava i želimo da e, se to doista i ostvari budući da postoje države koje imaju e, zakone o rodiljnom e, dopustu pa i dopust za majke e, u nekim slučajevima mogu uzeti dakle taj takozvani rodiljni dopust mogu uzeti i očevi. imam podatke za Španjolsku, za moju zemlju. Prije nego što smo ozakonili e, rodilni dopust za muškarce koji nije prenosiv. Samo je 2% muškaraca se odlučivalo podijeliti rodilni dopust sa ženom. Imali smo sustav u kojem je otac mogao dobiti pola rodilne naknade, međutim samo se 2% muškaraca za to odlučivalo ali kad smo jednom uveli rodilni dopust za očeve, taj je postotak e, silno porastao i sad imamo ogroman broj muškaraca koji uzimaju rodilni dopust. Vjerujemo da za sad je on dva tjedna, ali povećat će se na četiri tjedna i sada 80% očeva uzima taj e, dopust, rodiljni dopust. I trebali bismo dalje raditi i dobiti situaciju u kojoj e, poslodavac neće potencijalnu zaposlenicu pitati hoće li uskoro započeti o, ili zasnivati obitelj. E, to bi isto predstavljalo jednakost. E, ja vjerujem da je to temeljno pitanje koje će nam pomoći i da dobijemo podatke, podatke putem kojih ćemo dobiti i potvrdu o tome kakva je doista situacija u pojedinoj europskoj državi. Hvala. Hvala lijepa. Puno hvala, govoriti ću na mađarskom. Mislim da ne postoji niti jedna žena koja ne poznaje takvu napetost koju osjećamo vezano uz obiteljske dužnosti i dužnosti na poslu i vezano uz to koliko ih je teško uskladiti. Mislimo da je to tipični ženski osjećaj, ženska emocija no mlada generacija će sigurno htjeti provesti više vremena sa obitelji. Oni će se riješiti stereotipa koji ih prisiljavaju da puno rade, sve dok e, ne umru, <laughs> sada možda malo pretjerujem, dakle da danonoćno rade. Oni više neće htjeti tako živjeti i mislim da je to veliko opterećenje i nadam se da će se transformirati i slika o spolovima i da će i muškarci konačno početi osjećati potrebu da provode vrijeme sa svojom djecom, da se brinu o njima, da ih odgajaju, da obavljaju zadatke unutar obitelji i kod nas također postoje ovakva tendencija zato što stvaranje zajedničkog doma je vrlo važno i zanima me da li postoji istraživanje o tome e, kakve su tendencije po tom pitanju i e, da li postoji želja među današnjim mladim muškarcima da više vremena provode sa obitelji i da preuzmu odgovornost. A drugo pitanje bi bilo da li je provedeno istraživanje na temu e, kakva je uskladivost između privatnog i poslovnog života, s kakvim problemima se susreću u takozvanim starim članicama, znači u zapadnim državama članicama i u siromašnijim, novijim državama članicama, primjerice u Mađarskoj, u bivšim socijalističkim državama, gdje statistike pokazuju da i su minimalne plaće čak i do deset puta manje nego u najbogatijim državama članicama. Mislim da je to velika tabu tema u Europskoj uniji, o tome ne govorimo. Govorimo o ženama kao da je situacija žena u Mađarskoj jednaka kao i situacija žena u Austriji recimo, iako znamo da ona nije jednaka. Nedavno sam razgovarala sa njegovateljicama u Mađarskoj bolnici i zanadala sam se da osim što obavljaju taj fizički toliko naporan posao u bolnicama, još uz to negdje drugdje rade, čak i u vrijeme plaćenog godišnjeg, one rade negdje drugdje, primjerice u Austriju i tamo obavljaju poljoprivredne poslove samo zato kako bi mogle uzdržavati svoju obitelj. Dakle, tu govorimo o vrlo različitim situacijama. To ne možemo usporediti sa situacijom e, žena u Švedskoj, Norveškoj i tako dalje, pa bih vas zamolila da obratite pozornost na to i zanima me da li postoje istraživanja o tome kakva je uskladivost između profesionalnog i osobnog života u istočnoeuropskim zemljama jer sada vidimo da već postoje tendencije da brigu o starijim osobama uglavnom prepuštaju ljudima odnosno e, njihovoj e, djeci prepuštaju tu e, njegu. I odrasli parovi uglavnom odlučuju da će žena biti ta koja će se brinuti o starijim članovima obitelji. Pa me zanima kakve su razlike u Europi, da li postoji kakvo istraživanje na temu. Dziękuję bardzo. Mm, Hvala, gospođo Krupa. Izvolite. Hvala. Pitam se, jesmo li si postavili pitanje čemu služi ova jednakost spolova ženama? Jer žene odlaze na posao, ostavljaju djecu kod kuće, ili ostavljaju djecu babysiterici dadi ili ostavljaju djecu mužu, odnosno ocu djece majku nikad neće moći zamijeniti ni dadilja, ni otac, zato što je majka ona koja ima psihofizičko stanje kojim se može pozabaviti djecom, brinuti se za njih. Poznato je u psihologiji to da počevši od druge godine života dijete dobiva određene karakteristike od majke. To je pozitivno za žene. Zamislite sada sljedeće. Otac sudjeluje u odgoju, ali najviše nakon druge godine života i to kroz verbalni kontakt kada dijete nauči govoriti. Prije toga muškarac nema emotivni kontakt, bar ne onakve prirode kao što ga ima žena. Što onda mi činimo? Mi žene pošaljemo e, raditi i one na radnom mjestu se uzrujavaju, pitaju se što se događa kod kuće s djetetom i među vremenu dijete ostaje s ocem. Kad sam ja bila ovdje u prvom mandatu, pročitala sam neka istraživanja na temelju kojih izgleda da je otac najčešće ostavljao djecu u e, kolivci kako bi pročitao novine. Majka to ne bi nikad učinila, nego bi primila dijete u naručje. Moramo uzeti u obzir to da žena sve svoje karakteristika, karakteristike, dakle nježnost i sve ostale, e, prenosi na dijete. Ako otac koji uzima u naručje dijete E, mm, ne pazi, može doći do toga da nesvjesno, i to ću podsjetati dva put, dakle može se dogoditi da će on nesvjesno prenijeti određene osjećaje na to dijete. I ti osjećaji će se onda reflektirati na kasni život djeteta. Koji je cilj ove ravnopravnosti? Ja sam za tu ravnopravnost, nisam protiv nje ali rečeno je da bi bilo dobro imati ravnopravnost. Jasno je da ako žena želi raditi, ona mora imati tu mogućnost. Ali onda bi trebalo izračunati koliko eh, radnih sati ona provodi s djecom i predvidjeti pripadajuću naknadu za to. kako ta žena onda ne bi eh, u kasnijim godinama imala mirovinu nižu za 30 do 40% u odnosu na ostale. Trebali bismo uspostaviti pravu ravnopravnost. Bilo bi mnogo bolje imati kod kuće suprugu koja je odmorna i ko, djecu koja su dobro odgojena, a nego s druge strane imati ženu koja je pod stresom zato što mora uskladiti privatni i poslovni život po mom sudi, sudu e, odgoj djece je zapravo nešto gdje se miješaju uloge muškarca i žene ali na taj način dobivamo e, svakako i psihoseksualne poremećaje. Gospođa Kuneva. Hvala vam lijepa predsjedateljice. Željela bih eh, najprije zahvaliti Eurofandu mm, i Pa Mi ćemo svakako trebati mijenjati evropsku politiku. Zamolit ću gospođo Majer da na ovo odgovorim nismo dobili prijevod. Hvala vam lijepa na pitanjima koje ste postavili. E, Što se nas tiče, ovo apsolutno nije lako, niti bih ja mogla dati brze i jednostavne odgovore. Radi se o vrijednosti plaćenog i neplaćenog rada i kako društvo procjenjuje neplaćeni rad. Dakle, što se tiče neplaćenog rada, vrlo često se to krivo tumači e, i E, dopusti su diljem Europe vrlo različiti. Negdje su vrlo izdašni, dugi, negdje nisu. I s vama sam suglasna o tome da je stvar slobode izbora hoće li e, osobe e, i kako će podijeliti to opterećenje između muškarca i žene, ali u svakom slučaju treba podržati one koji žele dijeliti tu odgovornost. Imamo za neke države podatke za rodilni dopust, odnosno u kojoj mjeri ga uzimaju muškarci. Imamo i podatke Eurofonda i e, vidimo da čak i u državama e, gdje su naknade, naknade vrlo e, izdašne muškarci relativno malo uzimaju rodilni dopust i vjerojatno bi više naknade pomogle da se muškarci češće odlučuju za uzimanje takvog dopusta. Niste vi jedini koji ste tražili ovaj status i e, sasvim sigurno o tome ćemo još razgovarati. Komentar e, mađarske delegatkinje e, u kojem uspoređuje E, visinu plaće e, i razlike u e, plaći između muškarca i žene, pa onda i usporedba ide sa plaćenim i neplaćenim radom. To svakako navodi na pitanje u kojoj mjeri bismo mogli više to ujednačiti da bi i rodilne naknade bile poticajne. Razlika je između zapadnih i istočnih europskih evropskih država i to tek trebamo razmotriti. Vjerujem da će tu biti dosta zanimljivih razlika. Svjesni smo da e, je e, nezaposleno žena u istočnoj Europi e, manja, odnosno iz povijesnih razloga u istočnoj Europi žene su češće imale zaposlenje nego u zapadnoj Europi. Ja bih željela postaviti pitanje gospođi Kunevo i zamoliti da e, ponovi pitanje budući da nismo čuli prijevod ili ga nije bilo. Čujemo li se sada? Prvo zahvaljujem predstavnicima Eurofonda na prezentaciji. I demografske studije pokazuju da stopa nataliteta pada u Europi e, i da bi to trebalo uvesti adekvatne poticajne politike. Puno je država u Europi koje e, pomoć e, koju e, u kojima je vrlo mali iznos pomoći koju obitelji dobivaju za skrb o djeci. Pitanje je bi li Eurofound mogao provesti studiju o tome kakve su te naknade, kakve su rodilne naknade, koje daje država, pa da vidimo eh, koliko država pomaže roditeljima u odgoju djece. Drugo su pitanje očevi koji žele sudjelovati u odgajanju djece i eh, možda bi se oni mogli jednostavno staviti u poziciju majke i razmišljati o potrebama djece. Vidjela sam takve situacije, vidjela sam očeve koji doista razumiju što znači e, dijete e, i e, a opet i druge koje jednostavno shvate da se dijete rodilo i onda krenulo u školu, a između toga ne uviđaju što se događa. Već imamo što se studije tiče puno materijala koji je prikupljen i e, mogli bismo e, izraditi takvu studiju o rodilnim naknadama i e, svakako se možemo, možemo još detaljnije analizirati tu vrstu plaćanja. Što se tiče mirovinskih doprinosa, ne znam kako koja država postupa u tom e, slučaju, ali e, kolektivni ugovori, na primjer u Austriji, kolektivnim se ugovorima se e, razmatra duljina trajanja rodiljnog dopusta da država, država dakle brine o tome e, da e, roditelji mogu e, i dalje napredovati, odnosno postupno više zarađivati, pogotovo recimo u trgovini u Austriji gdje su zaposlenice u većoj mjeri žene. Dakle, to se može regulirati kolektivnim ugovorima. Hvala lijepa Kristini Majer na zanimljivim informacijama i naš odbor je doista zabrinut za situaciju u državama članicama. Znamo da ona jako varira i da je vrlo teško postići jednake uvjete u svim državama članicama e, i da nije lako uskladiti privatni i poslovni život, ali željeli bismo čuti još reakcija e, upravo o tom usklađivanju i e, znati e, kad ćemo moći sagledati čitavu ukupnu situaciju u državama članicama obrađenu na ovakav način. Peta točka dnevnog reda na koju sad prelazimo je razmjena mišljenja o rodnoj ravnopravnosti u akademskoj i istraživačkoj zajednici, to je alat GEAR u naznačnosti Europske komisije, glavne uprave za istraživanje i inovacije. Dat ću riječ gospođi Vilis Mazići i poslije gospođi Limanovskoj koje pozivam za predsjednički stol. Uh, Dobar Norju. Jel' Are you ready? Yeah? Are you ready? Yeah? Okay. Dabar noriu suteikti žodį ponė Vivian Vilis Mazići. Hvala vam lijepa, dajem riječ e, gospođi Vilis Mazići koja je e, ravnateljica Centra za inovacije i istraživanje. Hvala vam lijepa predsjedateljice, a ja ću ukratko govoriti o strategiji za ravnopravnost spolova ili rodnu ravnopravnost e, dokument e, o e, strategiji inovaciji u rodnoj ravnopravnosti je dokument koji možete naći online, a ja ću naglasiti činjenicu da pristup kroz rodnu ravnopravnost se temelji na tri elementa. Prvo, rodna rodna ravnoteža kod e, donošenja odluka, zatim rovna ravnopravnost e, u akademskoj zajednici, a e, treće, uzimanje u obzir socijalne, kulturne i biološke karakteristike muškaraca i žena u kontekstu istraživanja. U to su sve elementi koji su u nacrtu mišljenja i ukupni je cilj da se to e, dosljedno, na to dosljedno ukazuje na sve na, svim razinama, dakle e, u okviru obzora 2020. na nacionalnoj razini kroz nacionalne akcijske planove, a većina je država te akcijske planove podnijela prošle godine, a onda na sveučilištima i u na istraživačkoj razini e, treba svakako provoditi ove planove rodne ravnopravnosti. E, naše su ambicije sad porasle od prethodnog programa i Europska komisija će e, evaluaciju objaviti u svibnju, ali za sad možemo reći da je cilj e, od 50% e, žena u e, savjetodavnih skupinama gotovo postignuta, a ovaj od 40% već imamo. Imamo isto tako i znatan napredak od prethodnog programa kod u slučaju žena voditeljica programa. Još uvijek smo međutim na razini kvalitativne analize što međutim radi se o pitanju koje e, je u domeni znanosti i stručnosti, a ne pukih brojki. E, Obzor 2020. E, zapravo donosi neke e, pionirske odrednice i još uvijek se nalazimo u putanji učenja. E, ima puno potencijala i trebamo veću predanost svih dionika uključujući i sve učilišta i pogotovo u slučaju tražitelja stipendija. Ovo se provodi e, kroz Europski istraživački centar i e, u siječnju e, je već objavljeno izvješće o napretku, a vidjet će se i kako je izvješće po državama u smislu viših istraživača i voditelja istraživačkih instituta. Dakle, rodna ravnopravnost je najvažniji instrument e, za istraživačke organizacije kao i za sveučilišta e, koja bi trebala primjenjivati tri cilja. Većina ih e, primjenjuje cilj znanstvene karijere i donošenja odluka Dakle, one prve dvije, prva dva cilja, a manje treći cilj. E, I do sada smo financirali sedamnaest projekata iz proračuna Europske komisije u vrijednosti 39 milijuna eura, što odgovara 113 planova e, rodne ravnopravnosti koji su provedeni na 113 sveučilišta istraživačkih e, institucija. Dakle, e, kraj mene je Barbara Limanovska e, koja će držati prezentaciju o tome što smo naučili iz ovog projekta, a što iz nacionalnih inicijativa i e, kako, kako je moguće pomoći sa učilištima i istraživačkim institucijama da provedu ove planove. 2017. E, će 6,1 milijuna eura biti namijenjen u ovu svrhu, što znači e, pokrićemo nekoliko, dva do tri projekta. Dakle, rodna ravnopravnost i planovi za nju su na drugom kraju spektra, e, a sveučilišta i istraživačke institucije moraju e, zajedno raditi na postizanju rodne ravnopravnosti. Hvala vam lijepa, a sad ćemo dati riječ gospođi Barbari Limanovskoj, e, Izvolite. Um, Hvala predsjednice. Htjela bih kratko predstaviti praktične rezultate projekta suradnje između različitih sveučilišta u Europskoj uniji. Većina projekata je dobila potporu u sklopu okvirnog programa 7. i obzora 2020. Projekti su e, razvili e, planove za rodnu ravnopravnost. Projekt je zajednički napor Komisije i Europskog instituta za rodnu ravnopravnost, EIG. S jedne strane pokazuje pristup EIG-a e uključivanju rodne ravnopravnosti i s druge strane pristupa opće uprave za inovaciju i istraživanje da se uključi socijalna, odnosno rodna perspektiva u socijalna pitanja. 28 država članica obuhvaćeno je, došlo je do sastanaka i susreta stručnjaka i također je testiran ovaj alat među stručnjacima na sveučilištima i istraživačkim institucijama. Ova je priča razvijena sa vrlo jasnom vizijom, a to je da se uključi rodna ravnopravnost kao dimenzija u istraživanje. Ovdje vidimo da smo se koncentrirali na uključivanje E, rodne ravnopravnosti u e, karijeru istraživača. E, pogledajmo što uključuje naš alat. Kao prvo, najvažniji dio je vođenje korak po korak. Dakle, postepeno pokazujemo kako planovi za rodnu ravnopravnost mogu biti uključeni u institucije. Koncentrirali smo se na institucionalne promjene. Pokušavamo shvatiti što se treba dogoditi na sveučilištima i u istraživačkim organizacijama kako bi muškarci i žene mogli napredovati u svojim karijerama na jednak način. U ovaj alat smo uključili praktičnu definiciju plana rodne ravnopravnosti, vođenja korak po korak, ali i instrumentari za djelovanje i čitav niz pozadinskih informacija o 28 država članicama. E, I također smo proveli kartiranje. Kartiranje i e, analiza pristupa različitih država članica integraciji e, rodne perspektive u istraživačke institucije i sveučilišta. Kroz to mi smo shvatili da razvoj e, planova za rodnu ravnopravnost unutar inicijativa koje su dobila sredstva Europske unije je e, bilo nešto što je dobilo vrlo jaku potporu. Europska je dala potporu planovima za rodnu ravnopravnosti koji sada funkcioniraju kao e, predvodnici u integraciji e, rodne perspektive u istraživanje. I oni su odigrali važnu ulogu u uključivanje te perspektive u institucije visokog obrazovanja. Plan za rodnu ravnopravnost je kritična kritičan korak koji treba poduzeti svaka institucija, ali to nije jedini korak. Mi smo uočili šest koraka u našem vodiču. To je samo model koji se ne može primijeniti na svaku situaciju, ipak objašnjava na vrlo jednostavan način što se treba učiniti u institucijama kako bi se e, rodna dimenzija uključila u praktične aspekte. Ovaj model kombinira se sa informacijama i praktičnim primjerima. Tu su informacije o različitim projektima i programima koji se provode u čitavoj Europi. Obrađena su različita područja. Ravnoteža između privatnog i poslovnog života, proces zapošljavanja, e, politike protiv e, spolnog e, uznemiravanja i tako dalje. Također analiziramo prepreke, odnosno problematična područja u kojima je potrebno uključiti e, rodnu ravnopravnost i uočili smo različita područja. Najvažnije je e, određivanje politika i pravnog okvira u državama članicama, jer bez pravnog okvira je prilično problematično e, činiti daljnje korake naprijed, čak i ako određena obrazovna institucija želi provoditi promjene. Još jedno pitanje je dobra opremljenost e, potpornim strukturama na institucionalnoj razini. To znači da je potrebno imati plan za rodnu ravnopravnost za cijelu instituciju. Nije dovoljno da jedno sveučilište ili jedan dio sveučilišta preuzme obvezu nešto promijeniti, nego općenito sve institucije moraju prisvojiti pristup na temelju e, kojeg će djelovati. A to znači također da treba postojati angažman e, vodećih e, ličnosti i najistaknutih članova zajednice. Postoje i druge vodeće inicijative i to je razlog zašto ovaj alat, vjerujem, može biti vrlo učinkovit i moći će nam pokazati kako se mogu spojiti razni elementi e, rodne perspektive. Mi pokušavamo sve pojednostaviti. U ovom trenutku ovaj alat i svi materijali su na engleskom jeziku, ali razne države članice su tražile prijevod na njihove nacionalne jezike kako bi bilo lakše taj instrument koristiti. Mi smo sada u fazi prevođenja materijala. Također smo izdali jedan dio vezan uz izazove odnosno kako raspravljati o pitanju institucionalnih promjena i kako potaknuti te promjene kad dođe do otpora. E, mi smo pripremili čitav niz argumenata koji bi mogli pomoći onima koji će se angažirati u raspravu unutar institucije. Sve u svemu pokušavamo pratiti sve faze i e, sve, sva iskustva koja su već do sada iznesena i pokušavamo sve više integrirati rodnu perspektivu u akademsku zajednicu. E, pokušavamo olakšati posao svakoj instituciji koja e, želi napredovati u ovom smjeru. Ovo je moj posljednji slajd to su iskazane statistike. Mi smo u e, desetom mjesecu prošle godine pokrenuli ovaj alat. E, to sve možete pronaći online na web stranici instituta EIGE. Ova web stranica imala je više od 8000 posjeta od desetog mjeseca prošle godine. I među vremenu e, je bio i Božić. E, naravno je da za vrijeme blagdana e, broj posjeta ove stranice se drastično smanjio. Dakle, brojka je značajna. U prosincu je ovaj dokument skinut više od 600 puta, a to pokazuje da postoji interes za ovakvu vrstu podrške u akademskom svijetu. Hvala na pažnji. Hvala. Hvala našim gostima, odnosno gošćama koje su govorile o pitanjima rodne ravnopravnosti u akademskoj zajednici istraživačkoj zajednici. Sada prelazimo na točku šestu dnevnog reda koja je vezana za točku pet. To je procjena provedbe programa Obzor 2020 u svijetu njegove privremene procjene i prijedlog devetog okvirnog programa. Budući da sam ja izvjestiteljica odbora FAM Htjela bih sada dati kratak uvod o ovom mišljenju. Evo sada moga izlaganja. Ovo izvješće procjenjuje provedbu obzora 2020 i daje preporuke za budućnost iz perspektive zajedničkih e, e, jednakih mogućnosti. U ovom projektu ja pozdravljam činjenicu da ovaj program daje potporu tijelima za istraživanja u provođenju planova za rodnu ravnopravnost. Također pozdravljam e, zajednički projekt komisije i EGA koji žele stvoriti zajednički alat e, za planove. To je način za usvajanje najboljih praksi sa relevantnim dionicima. Osim toga, E, na temelju programa Obzor 2020 imamo tri cilja za uključivanje rodne perspektive. Kao prvo, treba govoriti o zajedničkim mogućnostima i rodnoj ravnoteženosti. Treba osigurati to i u procesu donošenja odluka i u svijetu istraživanja. E, govoreći o specifičnim preporukama, mislim da bi bilo korisno potaknuti proračun za program Obzor 2020 povećati proračun i time bismo mogli povećati broj e, istraživačkih institucija i sveučilišta koji sudjeluju u programu. Državama članicama treba olakšati pristup e, bespovratnim sredstvima za žene koje se bave istraživanjima i za znanstvenice. Također moramo potaknuti žensko poduzetništvo kroz instrument za mala i srednja poduzeća koji dobiva potporu od programa Obzor 2020. Također pozivam komisiju i države članice da povećaju broj kampanja osvješćivanja u vezi sa ovim programom. Moramo poraditi na tomu kako bismo potaknuli sudjelovanje žena u istraživačkim projektima žene moraju biti reaktivnije u provedbi ovih projekata i moraju shvatiti koliko su ti programi važni, moraju biti u stanju sudjelovati u njima. Osim toga, ja sam također dala prijedlog u vezi sa okvirnim programom broj sedam. E, i rekla sam da e, solidna agenda treba biti uključena u ovaj program, što bi značilo da bi e, to bio sveobuhvatni cilj i to bi trebao biti kriterij za odabir prihvatljih projekata za financiranje. Pozdravljam suradnju s izvjestiteljima u Sjeni i vjerujem da će oni dati važan doprinos kako bismo pripremili e, kvalitetno mišljenje za odbor. Hvala na pažnji. A sada molim izvjestitelje u sjeni da izraze svoje mišljenje o ovom dokumentu. Kao prvo želim dati riječ gospođi Galpelc. Puno hvala gospođo predsjedavajuća. Ja sam pomno čitala vaš nacrt mišljenja i slažem se s vama da je ovo jedna ogromna mogućnost i da sada moramo iskoristiti tu mogućnost i unutar ovog okvirnog programa nam se nudi čitav niz mogućnosti i pritom možemo zadržati financiranje koje imamo Naravno, biti će još nadopuna s moje strane, ali sigurna sam da ćemo ostvariti odličnu suradnju. Puno hvala. Puno hvala. A sada gospodin Gerike, izvolite. A, sorry. <laughs> Aha. There is uh, no more, Izvjestitelji u sjeni eh, nisu prisutni. Gospođa Morvaj. Hvala što ste mi dali riječ. Što više eh, kritika čujemo na račun Europske unije, sve je važnije da eh, bude sve veća transparentnost i tu treba početi sa E, fondovima. Dakle, tu se radi o dosta velikoj svoti, to je jedan sedmogodišnji projekt gdje se radi o ravnopravnosti spolova i radi se o 74,83 milijarde euro. Znači 74,83 milijarde, da ponovim i mislim da je vrlo važno da europski poreznici znaju što se događa s tim novcima, na što se oni troše i treba zato razjasniti pojmove. Sve više kritike čujemo na račun džendera i na račun ovog pojma. Ja dobivam sve više pisama vezano uz to i mene prije taj pojam nikada nije smetao, ja sam ga uvijek prevela sama sebi, dakle muškarci i žene. Kada govorimo o gender equality, onda dakle mislimo na ravnopravnost između spolova, na jednakost izgleda u akademskoj istraživačkoj zajednici. No, čini se da se nešto izgubilo i da je sada riječ o nečemu o što ne razumijemo sasvim iako sam se ja čitav život bavila ravnopravnošću, naseljem nad ženama i tako dalje, tako da bih molila izvjestiteljicu da nam pojasni koja je razlika između gender equality dakle ravnopravnost spolova u akademskoj istraživačkoj zajednici i između ravnopravnosti odnosno jednakosti između muškaraca i žena. Mislim e, da često govorimo o gender perspektivi koju je potrebno integrirati u znanstvenu zajednicu. I kako to možemo prevesti? Ljudi to ne razumiju, čak ni stručnjaci ne razumiju ako su iskreni što to znači. Ja samo pretpostavljam da oni misle na to da u kontekstu istraživanja i znanosti treba pogledati ovo područje iz ženske i iz muške perspektive. Dakle, postoje područja koja su tradicionalna, tradicionalno muška područja gdje muškarci dominiraju, primjerice e, prirodne znanosti i tako dalje i bilo bi u redu da ovdje i žene dobiju šansu da vode E, nekakvu stručnu skupinu. Primjerice u Mađarskoj imamo stručnu skupinu za istraživanje mozga i tu smo jako, e, se jako radujemo o tome što je tu mnogo žena. Dakle, postoje i ženske domene, primjerice e, znanost o njezi ili pedagogija i tu su žene dominantnije. I ako netko primjerice u njezi želi postići vrhunske rezultate, možda kao muškarac onda ima lošije izglede. Neki dan sam na TV-u vidjela da je predsjednik Saveza njegovatelja u Mađarskoj muškarac, iako je 95% žena u njezi u Mađarskoj, no svejedno. Dakle, ja kada čujem ovu čarobnu riječ, gender, perspektiva i integracija gender perspektive, ja na tako nešto mislim. Pa bih vas zamolila da nam konačno već jedan puta pojasnite zašto koristite taj pojam, a ne e, pojam e, muško-ženske ravnopravnosti i što trebamo, e, na što trebamo misliti kada čujemo taj pojam. Puno hvala. Hvala. Ako nema daljnjih pitanja vezano uz e, mišljenje o procjeni provede programa Obzor 2020. onda predlažem da rok za podnošenje amandmana bude 9. ožujka do 17 sati, a 25. travnja ćemo na odboru o tome glasovati. 29. svibnja će se u nadležnom odboru održati glasovanje. A ako nema daljnjih komentara, slijedi točka broj 7 dnevnog reda. Dakle, znanje i vještine, uloga samo obrane u sprečavanju nasilja nad ženama. Mislim eh, da malo zaostajemo vremenski Vaše pitanje dosta općenito i nije direktno povezano uz obzor 2020. U 17 sati ćemo glasovati, imamo sada još jedno pola sata i imamo još dvije točke dnevnog reda. Stoga smo već pomalo u zaostatku, tako da nadam se da razumijete što predlažem da pređemo na iduću točku dnevnog reda. Kao što sam rekla, ponavljam, dakle, točka broj 7 uloga samoobrane u sprečavanju nasilja nad ženama. Postoji jedna studija i možda neki zastupnici žele e, ovu prezentaciju napismeno, onda se molim vas obratite resornom odjelu C. A sad dajem riječ gospođi Liskeli. To... Zahvaljujem odboru FEM i komisiji što su me pozvali da ovo izložim. Započet ću s tvrdnjom da samoubrana žena kao tradicija se koristi već više od stoljeća od strane žena koje žele svoj fizički integritet zaštititi i ostvariti pravo na građanstvo. Dakle, na početku je to bilo korišteno e, od sufražetkinja, a onda 70. E, godina e, imamo uspostavu kriznih centara za silovanja u mnogim državama. Zatim ta samobrana koristi se nju koriste i ženske aktivistice. E, tako je bilo na trgu Tahir za vrijeme arapskog e, proljeća. Međutim, to, se to još uvijek nailazi na dosta skepse i ravnodušnosti. E, vidimo ovdje na prvoj slici iz Ujedinjene kraljevine način zaštite i samobrane žena, sufražetkinja, zatim e, Boston 80. godina i jednu sliku s koji se naziva Tahir Čuvar, tjelesni čuvar. Ovo je e, zadaća koju smo dobili od komisije e, i danas govorimo o izvješću koje se odnosi upravo na ove teme i ova pitanja. Dakle, moramo razmatrati prvo politiku, osobito u vezi članka devetog Istanbulske konvencije e, koji govori o e, članak 12. dakle o samoobrani e, i o tome da bi se to trebalo uvriježiti kao praksa koja će obraniti e, žene koje su često sramežljive i e, obraniti e, tjelesni integritet žena i djevojaka. U članku 12. govori se i o ženama koje su osobito osjetljive to je prilagođeno i djevojkama i ženama s invaliditetom. Budući da je fokus ovdje e, na e, onome što nazivamo empowerment, samo obrana je zapravo ostvarenje tog preuzimanja e, odgovornosti za e, vlastiti tjelesni integritet, a samo oprava, samo obrana e, zapravo proširuje slobodu žena. I Evropska unija i Vijeće Europa imaju politike koje ukazuju na to da je ovo potrebno, ali to nije dovoljno, nedovoljno je referenci na to u e, akcijskim planovima država članica. I e, isto tako nismo vidjeli da bi e, ili Europska unija ili razina država članica predvidjela financiranje upravo za to. E, I e, žene se često lome pod e, teretom nesigurnosti i feministička samoobrana omogućuje ženama i djevojkama da budu samouvjerene u svojem fizičkom biću, u svojim tijelima, da budu snažne i sposobne i e, svjesne prava na suvereno upravljanje vlastitim tijelom. Samoobrana žena je kombinacija tehnika nekih koje se izvode iz borilačkih vještina i e, samouvjerenosti, samopouzdanja koje se e, podučava na razne e, načine, dakle pedagoškim putem. Samoobrana žena uključuje i različite varijacije e, poput e, tečajeva za samoobranu, ali ne i savjetovanje o sigurnosti ili savjetovanje o e, ograničenoj slobodi žena. Ženska samoobrana kombinira e, usvajanje novih vještina e, sa točnim informacijama i omogućuje ženama i djevojkama da budu, da imaju više samopouzdanja u svom i o svom tijelu. U savjetovanje, skloništa e, i e, ova tehnika su sve individualne tehnike za rad sa ženama, a solidarnost među ženama se tim putem omogućuje i potiče. Znamo više o viktimizaciji e, nego o otporu žena protiv nasilja 80. godina su e, se počele podučavati vještine koje bi trebale dovesti do toga da se izbjegne, prekine ili pruži otpor u slučaju napada, i e, rane feministice drugog vala svjesne su e, proširenosti nasilja nad ženama i kritične prema okljevanju društva da se tim pitanjem pozabavi te su svoju sigurnost doslovno uzele u svoje ruke podučavajući borilačke vještine e, što se tiče dokaza o tome. Imamo 58 studija od kojih su neke provedene u Europi o učinkovitosti i djelotvornosti samoobrane. E, neke od njih su iz Sjedinjenih e, država gdje se dosta e, ulaže u sprečavanje seksualnih napada na sveučilištima osobito a jedna od najvažnijih stvari u svezi samoobrane jeste da e, ona ozbiljno razmatra e, otpor prema nasilju. Feministički tečajevi o samoobrani E, su bili e, puno učinkovitiji od drugih tečajeva, takozvanih tečajeva obloženog ili e, tapeciranog napadača i mnoge žene su uvidjele potencijal ovih poduka, ali isto tako i mogućnost smanjenja traume. I svi su pokazali da ovaj trening eh, smanjuje agresivnost koju su žene izložene. Drugim riječima, imamo dokaze da je samoobrana žena nešto što spriječava nasilje. Isto tako smanjuje strah među ženama, povećava samopouzdanje, te e, povećava opseg njihovog sudjelovanja u društvenom i kulturnom životu. E, I e, naravno uvijek se traže i odgovorni za nasilje. Ključne studije od kojih je prva eh, jedna eh, provedena u Keniji među eh, djevojčicama i djevojkama. 2000 obuhvaćene su bile ovim treningom koji je trajao šest tjedana po 12 sati poduke i broj prijavljenih silovanja se u toj skupini e, smanjio s 18 na 11 posto, a u kontrolnoj skupini nije bilo promjene. Preko 50 posto ih je koristilo ove tehnike za sprječavanje ili prekidanje napada e, i tu je verbalni otpor, verbalna i e, fizička komponenta i samo fizička komponenta. Ovo je studija iz Sjedinjene države, iz Sjedinjenih država nasumična kontrolno istraživanje 893 studentice brucošice su nasumično odabrane za ovu poduku i vidjeli smo da imamo i u e, toj skupini znatno manju stopu seksualne prisile e, nego što je to bilo u e, usporedbenoj skupini. Minimalni standardi zapravo proizlaze iz ovih uvida i o njima možete čitati u, u izvješću ženska samobrana je vrsta prakse koja se uspostavlja između trenera i e, učenika o znanju e, i e, sposobnostima i osporava različite percepcije ženskog, e, ženskog aspekta e, i e, oslobađa budući da je ovo nešto što se odvija na fizičkoj razini to pomaže ženama da izgrade samopouzdanje i kompetencije kroz jednostavne tehnike za koje su žene fizički sposobne I evo jednog citata australske feministice koja kaže dakle e, tečevi samoobrane koji e, nemaju političke poveznice između e, navika ženskog tijela i kulture silovanja koje na primjer ne imenuju konvencionalne rodne uloge kao dio kulture i odobravaju nasilje e, nad ženama, e, vjerojatno e, neće uspjeti osporiti takvo ponašanje i takvo shvaćanje niti vrednovati ove tečajeve samoobrane koje žene mogu pohađati. obrana bi trebala biti jedna vrsta prakse koja je obećavajuća e, i e, koja e, djeluje preventivno na nasilje nad ženama e, i e, promiče teoriju promjene u tom smislu. E, u Europskoj uniji, u Europskoj uniji ta je praksa marginalizirana, rijetko poticana ili rijetko dobiva potpore na razini država članica Puno više trebalo bi učiniti u okviru Istanbulske konvencije e, i e, raditi na e, edukaciji trenera koji bi mogli podučavati samoobranu. U nekim državama članicama imamo sada situaciju da nitko ne poučava žensku samoobranu i Imamo sad e, i evropske e, rezultate izdraživanja, ne samo američke e, i mislimo da bi žene parlamentarke se trebale uključiti u ovu vrstu djelovanja. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa na prezentaciji studije. Gospođa Morva je vas vam želim postaviti pitanje. Imate za to jednu minutu. Thank you. Okay, in that case, I, I, I try to speak English so that I shorten it. I'm a great admirer of uh, Professor Kelly's uh, uh, criminal law work. Govorit ću engleski da budem kraća, divim se kriminalističkom radu profesorice Kelly i ovo što smo danas čuli povezano je i s radom u pravnoj, odnosno zakonskoj sferi Dakle, žensko pravo na samoobranu treba e, biti uneseno i u zakone. Možete li nam reći nešto o trenutnoj situaciji u pogledu žena i samoobrane u Ujedinjenoj kraljevini e, i e, rezultate kampanja poput Pravda za žene te slučajeva u kojima smo svjedoci tipičnih scena e, žena koje su opetovano pretučene pa na kraju i e, pretučene do smrti, a s druge strane imamo i situaciju e, istu takvu u kojoj na koncu žena uzme nož i ubije e, zlostavljača, što se nije smatralo pravom samoobranom i puno je žena koje su u Europskoj uniji u, u zatvorima upravo zbog te vrste samoobrane koja na sudu nije bila prihvaćena kao samoobrana. Dakle, samoobrana e, koju dobivamo kroz ovakve treninge i ona koja bi bila u zakonu zapisana, hoće li se ona izjednačiti. Hvala lijepa. Hvala. Mislim da je to ekstremni slučaj u tome gdje samobrana rezultira nečijom smrću. Mi smo rekli da bi zakon trebao imati drugačiju kategoriju, a to bi bila mm, zdržavanje vlastite ličnosti. To je trenutak samobrane kad je vaš život u opasnosti i onda vi primjenjujete nasilje kako bi se zaštitili vlastiti život i time zaštićujete vlastiti život na uštrb druge osobe. E, ali to ipak nije moja glavna preokupacija jer na satovima samoobrane mi ne učimo žene kako da primjenjuju nasilje, nego ih učimo kako da se obrane i kako da kontroliraju e, osobe koje žele pristupiti njihovom tijelu. I zato učitelji samoobrane potiču žene na to da pobjegnu, da se obrane, a ne toliko na to da primjenjuju fizičke strategije. One su posljednja slamka spasa, ali prva strategija je da izađete iz situacije koja je opasna, a ako onda nemate nikakav drugi izbor, onda primjenjujete fizičke metode obrane. Hvala gospođi Kelly na ovim zanimljivim saznanjima i predstavljanju studije. Pozorno smo vas slušali i želimo vam Svako dobro. Sada slijedi iduća točka dnevnog reda broj 8, to je ekonomsko osnaživanje žena u privatnom i javnom sektoru u Europskoj uniji. Kao prvo ćemo pogledati naš radni dokument. Ana Hed je izvjestiteljica koja sada odmah dajem riječ. Izvolite, Ana. Tack så Eftersom vi har om tid Puno hvala. Nemamo više puno vremena, stoga ću biti kratka. Već sam rekla da sam poslala svima radni dokument vezano uz gospodarsko, ekonomsko samoodrađivanje žena u privatnom i javnom sektoru, to je bio naslov i tu imamo različite mogućnosti tumačenja. Tu e, ste mogli sagledati različite perspektive. Dakle, to je u stvari temelj stvarnog izvješća kako bi iznašli dobro formuliran prijedlog. Jutro sam se sastala sa izvjestiteljem u Sjeni i to po prvi puta kao i sa zainteresiranim gostima kako bi naveli probleme koje treba riješiti. Unutar Europske unije mnogo je područja na kojima su potrebna poboljšanja, jer po pitanju ravnopravnosti je e, samo određivanje vrlo važan aspekt. Ravnopravnost za mene znači i to da se možete osloboditi društvenih struktura kako više ne bi e, morali e, živjeti pred određene, zauzimati preuzimati unapred određene uloge. Dakle, radi se o takvim mogućnostima slobodnog biranja. Vidimo da žene i dalje manje zarađuju nego muškarci, imaju manje mirovine nego muškarci, već smo danas govorili o tome i govorili smo i o tome da ako nešto želimo postići, onda moramo jasno formulirati ciljeve koje imaju komisija i države članica. U Švedskoj vrlo često nailazimo na predrasude unutar ove rasprave, rasprave o ravnopravnosti po pitanju plaća Dakle, 2,5% iznosi razlika u Švedskoj, a u Europskoj uniji je ovaj jaz još veći. Stoga nešto sada moramo poduzeti. Nadam se da ćemo ostvariti dobru suradnju kako bi ovo izvješće doista e, bio podsjetnik komisiji, ali i državama članicama da ravnopravnost e, više ne može čekati. Moramo nešto poduzeti kako bi uklonili deficite u Europi. Potrebne su nam, potrebna su nam različita paralelna rješenja jer samo zajedničkim naporima ćemo nešto postići. Što se tiče samog izvješća, mislim da možemo ovdje navesti nekoliko stvari što možemo učiniti i svakako računam na vašu podršku. Puno hvala. Hvala gospođo Heda. Sada dajem riječ gospođo Idliko Galpelc. Izvolite. Puno hvala gospođo predsjedavajuća. Kao prvo želim zahvaliti Ani na ovom radnom dokumentu koji je izradila. Mislim da je ovo vrlo ambiciozan projekt, ambiciozan dokument i vrlo aktualan. Ovo pitanje je već Oduvijek bilo aktualno. Moramo poduzeti još čitav niz koraka. Naravno sada ne mogu zalaziti u detalje jer doista nam je malo vremena ostalo, no moramo biti svjesni toga da smo mi e, motor gospodarstva, dakle mi žene, vrlo važan e, motor i neizostavan element. U ovom izvješću navode se šest područja, neću sad eh, svako spomenuti, imam samo nekoliko napomena. Naravno da ću te napomene poslati i u pisanom obliku. Kao prvo, postizanje ravnoteže između privatnog i profesionalnog života. Eh, tu želim nešto reći vezano uz rodiljni dopust. To je vrlo sporno pitanje i vezano uz ovaj dokument treba reći da što se tiče nadležnosti država e, članica, da su nam tu e, potrebni neki prijedlozi, neka poboljšanja, ali to nikako ne mogu podržati čak e, ni onda ako čak iako smatram da je ovo vrlo dobro. Dakle, ovo se može samo odvijati na dobrovoljnoj osnovi i moramo pripaziti na usporedbe, usporedbe sa podacima na nacionalnim razinama. Što se tiče gender kvota, tu su privatni sektor i javni sektor e, navedeni u e, jednom bloku, a to nije dobro. Jer tu je potrebno činiti razliku. Omjer mora biti identičan i naravno to možemo iznijeti neke prijedloge, no Ne možemo mi reći e, voditelju privatne, e, direktoru privatne firme da e, on u omjeru 40% mora zapošljavati žene. Naravno možemo ga zamoliti, možemo mu to predložiti ili pružiti potporu ako se odluči za ovakve korake, ali mi se ne možemo miješati u privatne firme, u njihov način funkcioniranja. Što se tiče jednakosti spolova, mislim da e, su ovi planovi jako dobri na dobrovoljnoj osnovi. O tome govori i radni dokument i Svakako, ja sam se uvijek zauzimala za to e, da se držimo načela jednaka plaća za jednak rad. No, moramo također uzeti u obzir i nadležnosti država članica. Radni dokument se bavi vrlo senzibilnim temama, Mislim da bi nekim temama trebalo e, pokloniti više vremena, ali u svakom slučaju mislim da će e, ovaj dokument biti jako dobar na kraju. Hvala, gospođa Višnjevska. Zahvaljujem, predsjednice. Zahvaljujem izvjestiteljici zato što je izradila ovaj tekst. Mi smo sada u početnoj fazi radova na ovom dokumentu. Zato će danas rasprava biti općenita. Pitanje jačanja i gospodarske neovisnosti žene je jako važno i svi se slažemo oko toga da treba nešto poduzeti kako bismo smanjili razliku u plaćama između muškaraca i žena i kako bismo također kao posljedicu smanjili razlike u mirovinama. Potrebno je također riješiti problem onih žena koje su odlučile spojiti majčinstvo sa profesionalnim životom. Razlika u plaćama nije pojedinačni problem, nego strukturalni problem. I zato naše zajedničko djelovanje protiv ovog fenomena može uroditi značajnim plodom. E, to nisu samo djelovanja koja će nam omogućiti postizanje ciljeva politika Europske unije. U ovom radnom dokumentu imamo i kritički osvrt, potiču se rješenja koja se upliču u privatni sektor država članica. Tu mislim, na primjer, na takozvani wage mapping i sustav kvota po spolovima i mislim na stvaranje planova za rodnu ravnopravnost. Ne možemo očekivati od privatnih poslodavaca, poslodavaca u privatnom sektoru, da ova djelovanja provedu u praksi u trenutku kada e, u našim družavama članicama već postoje E, instrumenti koji su dovoljni za rješavanje problema. Prijedlozi iz ovog radnog dokumenta temelje se na švedskom modelu. Ali, kao što smo vidjeli u posljednjim statistikama, izvješćima, Švedska ima značajan problem vezan uz borbu protiv razlike u plaćama. Moram reći da je razlika u plaćama dva put veća u odnosu na Poljsku na temelju izvješća Pricewaterhouse 2016. godine analizirana je situacija žena na tržištu rada i znam da se bavite situacijom žena u Poljskoj. Eto, u ovom izvješću se kaže da je Poljska zabilježila najveći rast među zemljama OECD-a i sada zauzima treće mjesto. Dakle, u njoj imamo najmanju razliku plaćama između muškaraca i žena. E, dakle, stvarno vrijedi poslušati ono što vam govorim. Pricewaterhouse kaže da je Poljska na trećem mjestu što se tiče razlike u plaćama između muškaraca i žena. Dakle, moramo biti ponosni na tu činjenicu. To je dobar primjer. E, Novi Zeland i Slovenija su na prvom i drugom mjestu. E, do svega toga je došlo zbog smanjenja nezaposlenosti žena i povećanja e, zapošljavanja na puno radno vrijeme. Htjela bih da se proanaliziraju rješenja koja su predložena u Poljskoj. U Poljskoj mi e, dajemo podršku obitelji, porodilni odnosno dopus, odnosno e, dopus e, za majku je jedan od najdužih u Europi sve do kada žena želi koristiti taj dopus i kad se želi vratiti na svoje radno mjesto žena to može naravno učiniti. Mi se koncentriramo na ona rješenja koja E, daju dodatne mogućnosti onim ženama koje žele spojiti privatni profesionalni život i žele se dokazati u svim sektorima. E, takve žene kod nas dobivaju e, sigurnost, one znaju da nisu same i znaju da se mogu pokazati kao žene ali i kao radnice. Hvala, ali sada gospođa Morva ima jednu minutu. Hvala. Jako mi se svidjelo što piše na petoj stranici, dakle jednaka plaća za jednak posao. Samo bojim se da to zvuči nevjerodostojno iz usta EU, jer ni u EU se ne žene ne primaju jednaku plaću za jednak posao. Nedavno objavljene statistike pokazuju da bivše socijalističke države, istočnoeuropske države, između njih i zapadnih e, država postoje e, vrlo velike razlike u minimalnim plaćama, čak 10%. E, I naravno da onda dolazi do migracija iz siromašnijih država članica u bogatije. I stoga to ne zvuči vjerodostojno kada to kažemo. I tu se ne navodi da se moramo boriti protiv ovakve nepravde i diskriminacije jer ne možemo to prepustiti samo državama članicama. To ne funkcionira. Dakle, ne može biti da oni uzimaju naše tržište, uzimaju naša polja, e, sve se regulira, e, čak i izgled voća i povrća. I zato je velika većina istočnoeuropskih zemalja ušla u EU kako bi ostvarile bolji život. No na kraju to, čini mi se, nije uspjelo. Dakle, e, ne trebamo se baviti samo time da li u dućanu muškarci ili žene bolje zarađuju, nego se moramo baviti i razlikama između bogatijih i siromašnijih zemalja u EU. I nakon Brexita ovo će biti vrlo sporna tema Dakle, ne radi se samo o tome da li muškarci zarađuju više u dućanu od žena, nego treba reći da u Austriji u dućanu muškarci i žene zarađuju puno više nego u istočnoeuropskim zemljama, odnosno u Mađarskoj. Puno hvala. Thank you, Mrs. Hvala, um, Hent. Uh, hvala. Želim se zahvaliti na vašim doprinosima. Želim e, podsjetiti da je ovo radni dokument, ovo još nije izvješće i mi smo svjesno odabrali ovu temu kako bismo mogli voditi raspravu i kako bi čuli što više mišljenja. Što se tiče razlika u plaćama, to je vrlo važna tema jer tu različiti e, čimbenici igraju ulogu. Naravno da taj jaz moramo smanjiti i oko toga se svi slažemo, moramo izvršiti pritisak. Europska komisija mora izvršiti pritisak, ali države članice. Pa ne smije se događati da mi žene dobivamo manje plaće od muškaraca, pa nismo mi manje vrijedne i u rimskim ugovorima stoji da muškarci i žene trebaju primati jednake plaće. I jednom uvijek tome moramo stati na kraj. No to znači da nam je potrebno mapiranje, mapiranje plaća kako bi postigli transparentnost u ovome području, jer ako nećemo imati te informacije, onda problem nikada nećemo uspjeti riješiti. Ponovit ću to još jedan puta. E, još ćemo raspravljati i nadam se da ćemo dobiti puno komentara kako bi na kraju na temelju toga izradili izvješće. Hvala. Hvala. A sada gospođa Ana Hed. Dokument treba podnijeti do 12. travnja, a mi možemo prijeći na devetu točku dnevnog reda, a to je elektroničko glasovanje. E, treba nam par minuta da se za njega pripremimo. Slušaj Dear colleagues, uh, we will Poštovani kolege, počet ćemo s glasovanjem. Pa ćemo prvo glasovati. o uh, zakonu o europskom pristupu ili dostupnosti. E, Rosa Estaras Ferragut je izvjestiteljica e, zahtjev znakle za pristupačnost proizvoda i usluga. Amandman 121 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 123 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 124 za, protiv, suzdržani usvaja se. 125 za, protiv, suzdržani usvaja se. 126 za, protiv, suzdržani usvaja se. Provjera. Glasujemo. To je bio 126. amandman. Glasujemo. Zatvaramo glasovanje. Usvaja se. 127 za, protiv, suzdržani. Mislim da se usvaja. Provjera. Glasujemo. Zatvaramo. Usvaja se. Sto dvadeset osam za, protiv, suzdržani, usvaja se. 129 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 130 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 131 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 135 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 136 za, protiv, suzdržani, odbija se. 9 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Uh, amendment 138 in favor. 138 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 139 za, protiv, suzdržani. Odbija se. Amandman 10. Za, protiv, suzdržani. Čini mi se da je usvojen. Otvaram glasovanje, provjeravamo. Zatvaram glasovanje. usvoja se. Amandman 140. Za, protiv, suzdržani. usvoja se. Amandman 142 za ne trebamo glasati za 142 prelazimo na amandman 12 za protiv suzdržani provjeravamo otvaram glasovanje zatvaram glasovanje Usvaja se. 144 za, protiv, suzdržani, odbija se. 145 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 146 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 148 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 150 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 151 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 44 za. Protiv. Suzdržani odbija se. Glasovanje blok 45 do 48 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 49 za. Protiv suzdržani. Provjeram. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandan 50. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 51. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Glasovanje blok 53 54 za protiv, suzdržani odbija se. 55 za protiv, provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 56 za, protiv, suzdržani odbija se. 57 od 57 do 66 tam blok do 62 57 do 62 za protiv suzdržani odbija se 63 za protiv suzdržani usvaja se 64 za, protiv, suzdržani, odbija se. 65 za, protiv, suzdržani, odbija se. 66 za, protiv, suzdržani, odbija se. 68 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 67 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 72 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 81 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 86 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 87 za, protiv, suzdržani, odbija se. 88 za, protiv, suzdržani, odbija se. 89 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 90 za, protiv, suzdržani, Provjera. Otvaram glasovanje. Za 90. Zatvaram. Usvaja se. 93. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 94. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 95 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjeram. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 96 za, protiv, suzdržani, odbija se. 97 za, protiv, suzdržani, odbija se. 98 za, protiv, suzdržani, odbija se. 99 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 101 za, protiv, provjera. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje, odbija se. 100. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 102. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 103. Za, protiv, suzdržani, usvoja se. 104. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 105. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 106 za, protiv, suzdržani, odbija se za, protiv, suzdržani, moramo 107 provjeriti. Otvaram glasovanje, glasovanje zatvorem. Usvaja se. 108 za, protiv, još jednom za, protiv, suzdržani, usvaja se 109 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman četvrti za, protiv, suzdržani, usvaja se 110 za, protiv, suzdržani, odbija se 111 za, protiv, suzdržani, usvaja se 112 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 113 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandan peti za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 117 za, protiv, suzdržani, odbija se. 115 za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman sedmi i sto šestnesti za, protiv, suzdržani, usvaja se. 118 za, protiv, suzdržani, odbija se. 119 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Elektroničko glasovanje za e, izmijenjeno mišljenje. Otvaramo glasovanje, zatvaramo glasovanje. Usvaja se. Čestitke. Sljedeće glasovanje. Gender mainstreaming eh, amandmani eh, o eh, kršenjima ljudskih prava u kontekstu uh, ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, uključujući genocid, izvjestiteljica Lilijana Rodrigeš. Amandman 2a za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 3 za protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 8 za, eh, protiv, suzdržani, usvaja se. 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman deseti za, protiv, suzdržani, usvaja se. 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se i dvanaest usmeni amandman. Izvolite. Nakon e, na e, zločini od strane Dajša ili ne državnih e, čimbenika za, protiv, suzdržani usvaja se, amandman 1, za, protiv, e, suzdržani usvaja se, 2, za, protiv, suzdržani usvaja se. Čestim tamo, ovdje su usvojeni svi amandmani. Hvala lijepa. I čestitke. Možemo e, sada e, zaključiti dnevni red odbora e, i sljedeći sastanak je 8. i 9. ožujka. To će biti konferencija posvećena 8. ožujku. Hvala lijepa.